Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de las 4 de la tarde. El intercambio de puntos. Nastavit ćemo sa, sa sastankom danas poslije podne. I ovdje ćemo nastaviti s razmjenama mišljenja. Pozdravljam ovdje predstavnika E, koji je posebni izaslanik e, u Ujedinjenim narodima za Siriju, gospodine Mezurer, vi ste bili pod e, zamjenik prošlog ministra vanjskog poslova u Italiji i dobro poznajete teren. U današnje vrijeme da se puno raspravlja dakle o E, tome da dođe do primirja i pregovorima koji se vode u e, Siriji. A isto tako to bi pomoglo da humanitarna pomoć može doći u taj dio svijeta. Jedan od područja u Siriji gdje bi se moglo ostvariti pomoć jest upravo grad Alep. Zatraženo je da se da dođe do primirja u Alepu, što bi zaista omogućilo da se pripomogne tim stanovnicima. Treba dakle naći e, stabilnost i sigurnost u Siriji. Velik dio Sirije je trenutno izoliran zbog situacije sa um, onim što se zapravo nesretno zove islamskom državom. Htije bismo da nam predstavite situaciju sa sklapanjem lokalnih sporazuma u Siriji. Mogu li se ta e, prekidi vatre poštovati i kakva će biti reperkusije tih e, dogovora na političkoj razini? Znamo da Sirija potiče da dođe do pregovora s različitim e, sugovornicima. E, znamo za situaciju u Kobaneu i e, znamo da postoji mogućnost da situacija preokrene. I zato me zanima, dakle, što nam e, vi možete reći. Hvala lijepa predsjedavajući. Nastavit ću govoriti engleskim jezikom ako mi dopustite jer je to jezik e, kojim e, se mi govorimo. Ja govorim i talijanski, i njemački, i arapski, ali uglavnom radim na ovim poslovima na engleskom jeziku. Hvala lijepa i hvala vam na ovoj mogućnosti da vam govorimo o pitanjima vezanim za Siriju. Kako bi smo e, se bavili svim ovim aspektima koji ste vi promijenili, radi se vrlo pertinentnim aspektima, gotovo da ste mi dali smjernice o tome o čemu da govorim. Evo pogledajmo sada činjenice. Često te činjenice zaboravljamo jer postavljaju previše statistički podaci i zaboravljaju se. Radi se o četvrtoj godini da se vode sukovi u Siriji. 12 milijuna ljudi treba pomoć, 7,6 milijuna ljudi je prognano u zemlji, 3,3 milijuna izbjeglica, oko 200 tisuća, ako ne i više, mrtvih. Milijun Sirijaca je ranjeno. 4000 škola je zatvoreno, 290 arheoloških i povijesnih e, spomenika su ili razrušeni ili oštećeni. Tko god je bio u Siriji, ja sam bio u Siriji, a sigurno i neki među vama. Mi se svi sjećamo kako je Sirija bila e, prekrasna zemlja. Nadamo se da će se ona ponovno na to moći vratiti. Mm, ako netko misli da se problemi u Siriji mogu riješiti vojnim načinom, ne, to nije moguće. Svi su to prihvatili od predsjednika Asada i njegove vlasti do oporbe i do svih onih koji su bili ili jesu uključeni u to. Svi dakle uviđaju da je jedino moguće političko rješenje te da se radi o rješenju što ga moraju iznaći sami Sirici. U međuvremenu ništa se ne mijenja i sve stanje redovno kao da je sve što se kaže čista retorika, a sukobi se nastavljaju. Međutim, pojavili su se dva nova čimbenika. Jedan je taj da je došlo e, i do pojave i širenja aktivnosti Daesha, dakle e, od početka u Iraku. A drugo da postoji američka koalicija, odnosno koalicija koju predvode Amerikanci, da bi se tome suprotstavili. Paradoksalno gledano, e, svi bi morali uvidjeti i shvatiti da je sukob u Siriji zapravo raspirio postojanje Daesha, zato što se pojavio vakum i činjenica je da nema vojnog rješenja. Prema tome, to bi trebalo pridonijeti da se nađe političko rješenje. Dakle, što je do sada napravio UN i što je moj zadatak? Moji uvaženi prethodnici Kofijanan i Annan i Laktar Brahimi pokušali krenuti pristupom od ozdo od prema gore, dakle velikim međunarodnim konferencijama, kako bi svi koji su radili mm, i važni bili na sceni kako međunarodnoj, regionalnoj, tako i lokalnoj. Dakle, oni su pokušali tako raditi kako bi oni svi bili uključeni. Rezultat toga je značajno priopćenje iz Ženeve plus dvije konferencije koje nisu dale željne rezultate. A mi sada imamo isti cilj, ali drugačiji pristup. Prema tome, rekli smo, usmjerit ćemo se na tri zadatka. Prvo, što god možemo učiniti kako bismo smanjili nasilje to od traju e, građani Sirije. Oni stalno govore hala, to znači na arapskom dosta. Ne možemo više ovo trpjeti. Drugo, da povećamo humanitarnu pomoć za stanovništvo Sirije. Oni nakon četiri e, godine su sada stalno u tjesnacu između tri, četiri ili pet različitih e, sukobljenih strana i ma gdje se nalazili oni su zapravo na meti između svih tih raznih sukoba, jednih strana. I treće, da gdje god vidimo da se otvara malo mogućnost za politički dijalog među Sirijcima, da to pokušamo favorizirati. Na kraju krajeva svi to smatraju dobrim, osim svega e, to nije ništa jako ambiciozno. Mi ne govorimo ovdje o novoj Ženevi, već e, o pojedinim koracima. Jedno smo vidjeli što možemo napraviti. Zato smo izabrali Alep. Svi mi kažu pa vi ste vjerojatno e, van pameti, pa Alep je vrlo, vrlo složen e, situacija, ali upravo zato taj grad je ikonski grad, to je, predstavlja mikrokozam i sve ono što u Siriji postoji. Osim toga, e, to je simbol i multikulturnog društva viš, sa više religija i osim toga to je posljednji veliki grad koji nije u potpunosti pao na jednu ili drugu stranu. A da do toga dođe, došlo bi do pola milijuna ljudi koji bi bili prognani, vjerojatno raseljeni u Siriju, povrh one već 3 milijuna i 300 koji su otišli iz Sirije. Osim toga u posljednje tri godine taj je grad stalno granatiran. I zato smo mi odlučili da se situacija u Alepu zamrzne. Ne da dođe do prekida vatre, jer prekid vatre je nešto što ima e, lošu reputaciju u Siriju. Primjerice, kada vidite kakva je situacija u Homsu bila, E, jer su se tada u, i ne samo u Homsu nego i u drugim gradovima oni već došli do takve situacije da su jednostavno rekli ne možemo više u redu, dođite u pomoć. Mi jednostavno dolazimo do toga da tražimo za Aleb da dođe do sastoja svega, da se prestane sa svim vrstama granatiranja, bombardiranja i tako dalje. Nadalje, shvatili smo da je borba protiv terorizma zaista prioritet. To je prioritet kako u Siriji, tako i u Iraku. Jasno nam je da postoje rezolucije Ujedinjenih naroda 2170 2178 koji se bave pitanjima e, terorizma i prema njenim narodima, to je protiv Neša i isto tako pokušavaju na, sa svih strana spriječiti da dođu, odnosno da dođu na sve strane strani borci. Što se politike strana tiče, s obzirom na sve to i s obzirom na očajanje koje postoji, želi se napraviti neku vrstu primjera kako bi ljudi vidjeli da se nešto kreće kako do, bi došlo do smanjenja e, do e, smanjenja nasilja. Zato smo se odlučili za to zamrzavanje situacije u e, Alepu. Mi sada pregovaramo o tome s Bašarom Elasadom. Znali smo da neće ići glatko, međutim odlučili smo se da taj pristup, zato što Alep baš pomalo kao i Kobane postoje jedna vrsta ikonskog simbola, zapravo simbola da u jednom času se nasilje mora stišati. Održala su se dva sastanka, jedan od njih je u Moskvi, koji nisu bili savršeni. Međutim, mi smo e, to podržali. Zato e, čim se ukaže mogućnost političkog dijaloga među Sirijcima, čak i ako je sve nesavršeno, ako i nisu svi tamo, e, i dio sirijske oporbe je i s druge strane vlada bolje nego ništa bolje nego toga da se svi bore i nadaju se da će netko pobijediti. Ali nitko neće pobijediti, jedini koji će izgubiti bit će građani Sirije. Mi za sve te korake ćemo pokušati koristiti Ujedinjene narode kako bi smo time nešto postigli, da daju podršku, da s jednog manjeg se pređe na jednu veću i bolju situaciju. Ne trebate biti previše pametni da vam bude jasno da je bilo dosta rasprava. E, okvir iz Ženeve mora se prilagoditi na današnju situaciju. Kad je on potpisan nije bilo daješa niti ničeg takvoga. Dakle, to je nešto što nam može služiti kao smjernica. Ne trebamo tu nešto novo otkrivati. Jednostavno moramo naći načina da sve uvučemo u taj proces. A bili su prijedlozi u tom smislu, neki od njih su čak i prilično realni. Svi počinju samo jednom riječju. Treba dakle smanjiti e, nasilje tako što će se prekinuti sa sukobima. Treba probati naći e, vladu političkog jedinstva, prijelaz na političku vladu koji će biti svi predstavnici svih manjina, uključujući i sirijske većine. I konačno organizirati i izbore i e, možda doći onda do jedne drugačije situacije u Siriji, ali daleko smo još od toga, moramo početi od početka. Ono što je izvjesno je da su Sirici iscrpljeni, a svi drugi su umorni. To je sukob kojem nema pobjednika, svi su samo e, njime oštećeni i ranjeni. A što se Europe tiče, vi nam trebate, u svemu tome treba nam više Europe. Sastanak s 28 ministara vanjskih posla Europske unije i s Federikom Mogherini koji se nedavno održao, tu mi je bilo drago da sam vidio da Europa želi pridonijeti bilo nasamo, bili putem Ujedinjenih naroda da se ostvari stabilnost u Siriji. Znam da se puno raspravlja o načinu, ali jedan od načina je paket intervencije. Ako Bog da, da dođe do tog zamrzavanja u Alepu, kao što sam ja sada govorio, da će se odmah dati jedan paket pomoći kako bi ljudi shvatili kako je to velika prednost, kako je to velika promjena kada bi svi krenuli tim putem, ne samo u Alepu, već svugdje u Siriji. I zato mi je jako drago da sam tu i drago mi što ste mi ovu mogućnost pružili i naravno stojim vam na raspolaganju za pitanja. Ah, hvala lijepo što ste nam sve objasnili što se događa u Siriji. A sada komentari kolega gospodin Plenković najprije. Hvala, hvala gospodine Demistura na ovim uvodnim na ovim uvodnim riječima. Sjećam se što ste nekada radili u Hrvatskoj prije gotovo 20 godina. Bili ste i u Bosni i Hercegovini. Zaista imate veliko iskustvo u rješavanju kriza na raznim mjestima na svijetu. Rekli ste da je a Alep simbol i okosnica vašeg pristupa ali vidjeli smo i izvješće vijeća sigurnosti o velikom broju mrtvih u Alepu među inima i 30 djece. Možete li nam vi reći kakva je situacija sa Asadovim režimom u ovom času, s obzirom da je Alep u rukama snaga opozicije? Dakle, što mislite, kakve su šanse da se nastave ženski pregovori? Hvala, gospodin Havet ima riječ. Hvala, predsjedniče. Hvala vam, gospodine ministure, da ste došli ovamo i e, da ste nam obrazložili situaciju. Zaista e, imate našu punu podršku i e, zaista mnogima od nas je vrlo, vrlo e, teško što e, ne znamo kako da djelujemo. E, htjela bih vam se zahvaliti na ovome što ste rekli. Sami ste rekli da to što predlažete nije prekid vatre. Ministar vanjskih poslova sadašnjeg sirijskog režima je rekao e, vezano za i za ono što su oni napravili u Homs. Koliko sam ja shvatio, sirijska vlada kaže da bi preduvjet za to bio da se položi oružje najprije, što naravno jest prepreka da dođe do e, zamrzavanja situacije u Alepu. Jeste li vi o tome razgovarali s Asadovim režimom? E, drugo, e, što se tiče uloge Irana, mnogi kažu da je situacija sa Hezbohom i šitske paravojne jedinice da su one prisutne u borbama u Siriji a prošlog tjedna je iranska revolucionarna garda rekla da su možda aktivne raketne baze u eh, Siriji. Ne znam koliko Iran utječe na situaciju u eh, Siriji, koliko on utječe na Siriju i ne znam da li Iran, Asad i Hezbollah zaista jesu ujedinjeni i te što Europa mora napraviti po tom pitanju. I e, na kraju e, oporba i Asad e, je pristala na sastanak u Moskvi, ali ako sam dobro shvatio, to još nije do kraja dogovoreno. Recite mi ako ima nekih novih momenata. Koliko sam ja shvatio, e, Sirija zapravo ne pristaje na tu rusku inicijativu i e, treba imati više pregovora. Što vi na to kažete? i što je s ljudima kao Hati koji bi se mogao pridružiti takvim pregovorima. On je općenito smatram kao nekod koji je vrlo umjeren. Hvala lijepa. Imamo dosta dugačak popis kolega koji su se javili za riječ, pa molim kolege da ograniče sva izlaganja na barem tri minute. E, gospođa Šake ima riječ. Hvala vam lijepa na prilici da sama razminimo mišljenja o ovoj kompleksnoj i teškoj temi e, i o fundamentalnom pitanju koju ulogu Europa može igrati u rješavanju užasnih problema sirijskog naroda koje ste e, nam objasnili. Naravno, kao što ste sami rekli, E, strani plaćenici e, se bore na obje strane. Rekli ste vrlo jasno da bismo e, morali pogledati bilo koju opciju koja može pomoći da se smanji nasilje u Siriji. Koja je pritom uloga predsjednika Asada? Drugo pitanje, da li postoje scenariji u kojima vi mislite da bi pregovaranje sa E, isis moglo uopće biti opcija? I posljednje pitanje, kako mislite da, situa da su situacije u Iraku i Siriji povezane e, što se tiče uzroka? E, spomenuli ste vakum koji je ostao u Iraku u kojem je ISIS mogao rasti, a također i preljevanje humanitarne krize E, koji je omogućio ISIS-u da ojača i da se humanitarna kriza proširi na cijelu regiju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospodin Pejon. Hvala vam lijepa što ste došli ovamo i e, vrlo ste nam jasno E, govorili. Evo imam par komentara. Vi ste rekli da u cijeloj priči nema vojnog rješenja. Nekima je to bilo žao kada se Asad koristio kemijskim oružjem protiv svojih stanovnika i e, to se koristilo i drugdje. Znamo da sada postoji vojna koalicija i e, znamo koji su njezini ciljevi i ta vojna koalicija slijedi Sjedinjene američke države. Što se tiče vašeg stanovišta, i to jasno mi je koja je vaša pozicija, ali u toj zemlji u kojoj, kao što su kolege rekle, ima puno strana, dakle, da li nije ipak činjenica to da će se u jednom ili drugom času postaviti pitanje vojne intervencije. I nismo li možda mi sad ti koji plaćamo upravo to što nismo htjeli preuzeti određenu odgovornost? Drugo, govorimo o pregovorima, a bez obzira kakvu dobru volju imaju jedni i drugi, nije li ipak za sada e, naš e, razlog bio, e, nismo li zapravo doživjeli neuspjeh? Zato što mnogi govore o povjerenju, govori se o tome da treba imati povjerenja u Bašara El Asada. Smatrate li da će u konačnici biti moguće da se razne strane uvjeri da je on to povjerenje zaslužio? Lijepa gospođa Lohbiler ima riječ. Hvala lijepa. E, govorili ste o pregovorima u Moskvi koji su završili 29. i gdje su se dogovorila neka načela, jedna, jedan niz točaka o kojima su se obje strane mogle složiti, borbu protiv terorizma, jedinstvo Sirije i tako dalje, ali vodeći sirijski opozicionari nisu sudjelovali. <clears throat> Da li mislite da oporba sirijska e, da će ući u te pregovore. Kao drugo, Iran je vrlo važan dionik u sirijskom e, konfliktu, ali nije sudjelovao u ženevskim pregovorima. Da li smatrate da ima šanse da Iran sudjeluje u budućim pregovorima? I konačno postoji e, pitanje pravde i odgovornosti za ono što se dogodilo u Siriji, da li je moguće da se e, na tom polju išta dogodi i e, da li smatrate da je Međunarodni kazneni sud tu na neki način u e, pat poziciji, u blokiranoj poziciji? Da, Gospodin Borgecio ima riječ. On telefonira, u tom slučaju ćemo riječ dati gospođi Gomez. Jeste li spremni? Gospodin Borgeco ipak. E, hvala. E, gospodine Mistura, drago mi je na vaše, što ste nam izložili to što ste nam izložili. Ipak ja mislim da se niste dotakli pitanja izbjeglica. To je pitanje koje nas zanima zbog situacije na našim građanima jer rizik da dođe do infiltracije terorista e, tu postoji kada se radi o trgovini ljudima, dakle e, u to možemo uključiti i e, da se to odnosi na izbjeglice. Jeste li vi na to naišli na terenu? Da li ste možda uočili da je došlo do takvog uzbunjivanja od strani političara koji se bave pitanjima sigurnosti. I isto tako, što se tiče e, mjerenja i e, odnosno mjera za slučaj da dođe do takve infiltracije, da li se to može smanjiti i spriječiti. Sasvim sigurno, imali ste mogućnosti da ustanovite da kršćanske manjine različitih e, e, tipova e, se nalaze u velikoj opasnosti i obraćaju se često Europi i civiliziranom svijetu. Što se namjerava napraviti kako na lokalnoj, tako i na međunarodnoj razini, kako bi progon kršćana s bio nešto čime će se baviti Ujedinjeni narodi i druge međunarodne organizacije i to konkretnim mjerama, ne samo izjavama o načelima. Hvala lijepa, gospođa Gomez. Drago mi je što je danas gospodin Mistura ovdje. Moje pitanje je kako, kakva je situacija sa sirijskom oporbom? Jer po mom mišljenju situacija se vrlo negativno razvija. Nema zapravo prave oporbe jer je oporba e, e, razbijena na e, frakcije, a ne jedinstvena da li postoji jedna nacionalna platforma koja se e, nazire, da li vidite znakove toga u Alepu, a potom što se tiče odnosa između Isisa i Asada. Isis nije pobunjenička skupina, ne pripada sirijskoj oporbi. E, to je jedna druga vrsta međunarodnog <laughs> udruženja. Nedavno smo, su do nas došle informacije da postoji suradnja između Isisa i Asada. E, nadalje što se tiče Turske, Turska igra važnu ulogu u podupiranju davanju raznih <coughs> podrške. Međutim, sad sam dobila uznemiravajuće vijesti o Turskoj. Čak sam čula da da Turska daje potporu ISIS-u u Iraku i E, Siriji. Što je vaše mišljenje o tome? Hvala lijepa, gospodin Mar ima riječ. Hvala lijepa. Upravo ste kad kažete da ovaj konflikt ne može biti riješen vojnim metodama, nego samo političkim. Međutim, e, ISIS je, e, nije kompatibilan sa bilo kojim e, političkim rješenjem, odnosno postoje postoji pitanje kršćana u Siriji koji su u vrlo teškoj situaciji. Imamo postoji postoje tu velika otvorena pitanja i e, neslaganja i u arapskom svijetu. Da li smatrate da Iran e, tu igra ulogu? E, ako smatrate da su pregovori jedini e, način kako se može riješiti ova situacija, onda kako gledate na sljedeće pitanje obitelj Asad je jedan cijeli kompleks, to nije samo jedna osoba, sadašnji predsjednik sad I oni su povezani sa zajednicom Alevita, dakle, e, organizacija ISIS je s druge pak strane jedna fundamentalistička e, organizacija koja ne kani sudjelovati u nikakvim pregovorima. Sljedeći kolega Smith. Hvala lijepa. Bilo mi je drago što sam čuo da spominjete priopćenje iz Ženeve. To je jedini sporazum koji smo uspjeli postići do sada. E, i slažem se s vama da je potrebno postići zamrzavanje e, na lokalno zamrzavanje e, granatiranje, bombardiranja zar ne mislite da bi to režim mogao iskoristiti iz taktičkih razloga kako bi oni nastavili sa svojim naporima na drugim mjestima s druge strane što se tiče e, spravnog aspekta e, pitanja lokalnih zamrzavanja situacije. Da li nam možete reći kako e, u rezolucije UN-a tretiraju takve situacije i što bi onda bilo sa regionalnim angažmanom e, na primjer što se tiče Saudijske Arabije, Irana i tako dalje, jer potrebna nam je tu jedna šira koalicija, a ne samo e, domaće, domaći akteri. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo htio bih vam vrlo otvoreno reći da e, s mog stajališta ja zapravo nisam političari, ali gledajući vaš, e, vašu biografiju vidim da vi živite od konflikata, tako da je u vašem osobnom interesu da konflikti traju što je dulje moguće. Kao drugo, e, vi kažete da nema mogućeg vojnog rješenja. Kako to znate? Postoji stara izreka da e, postoje, da kad svi misle da je nešto nemoguće, a dođe jedan ko to ne zna, onda odjednom to postane moguće. Da e, je predsjednik Bashar al-Assad dobio podršku, već odavno bi problem bio riješen. E, a nekakav primjer dogovoren za, za pregovaračkim stolom neće riješiti probleme nego će samo odložiti nastavak e, nasilja. Dakle, pretpostavimo, e, mislim da bi trebalo dati šansu predsjedniku Bašaru Al-Asadu. Hvala lijepa, gospodin Lic. E, pardon, gospođa Sebajos ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih e, htjela se vratiti na 2011. i arapsko proljeće, kada je narod u Siriji mirno protestirao svakog petka. Ali što smo tada učinili? zašto e, je taj rat degenerirao, da li je e, UN mogao učiniti više i da li su susjedne zemlje mogle učiniti više. Kada je sve to započelo u Siriji, istovremeno smo imali rat u Libiji i sva pozornost medija bila je usredotočena na Libiju. Pa se pitam, jesmo li mogli učiniti više u tom ranom, početnom periodu, da li postoje rasprave o tome što možemo naučiti iz tog iskustva i kako možemo postići da se tako nešto u budućnosti ne ponovi. Ja sam bila član e, zastupnica u švedskom parlamentu i moram reći da smo cijelo vrijeme govorili o Libiji i uopće nismo obraćali pozornost na Siriju. Ja sam tada pokušavala e, spominjati i Siriju, ali tada je bilo vrlo teško možda smo u početnoj fazi mogli postići više da smo da je bilo tada angažmana. Hvala lijepa. Imamo jako veliki broj kolega koji e, žele uzeti riječ. Kolega Šafho ima riječ. Evo, ukratko poslaniče, vi nam kažete da treba zaustaviti sukobe i sjesti za stol. To upravo kaže i predsjednik Asad. Kako napredovati? Kakav je vaš e, točan program? Jer radi se naravno o temeljima za raspravu, međutim ne napreduje se. Nadalje, Slažete li se s time da je naša podrška takozvanoj demokratskoj oporbi je zapravo djelomice otišla u krive ruke, u e, ruke Daesha. Drugim riječima da se e, vojna sredstva koju smo mi dali kako bismo poduprali demokraciju, da se to na kraju našlo u rukama Daesha. Vraćam se i na ono što je rekla gospođa Gomeš, a to je uloga Turske. Četvrto, ja sam E, predsjedavao organ, nevladinom organizacijom, prvom među nevladim organizacijama u Siriji koja i vodi e, bolnicu u Alepu. Zapravo postoji koalicija između kršćana i alavita i kako se zahvaljujući tome može ponovno uspostaviti jedinstvo te zemlje. Evo imam četiri pitanja, hvala. Hvala sljedeći govornik. E, UN je od međunarodne zajednice skupio 1,5 milijardu dolara za Siriju. Međutim, situacija postaje sve gora i e, pojavljuju se radikalne skupine kao što je ISIS, e, upotrebljavaju kemijska oružja i postoji opasnost od priljevanja krize u Tursku, Libanon i Jordan. Ali da li još uvijek vjerujete u mirno rješenje ovog sukoba i da je ono još uvijek moguće nakon pojave e, radikalnih dionika kao što je ISIS? I drugo pitanje je koja je zapravo uloga Izraela u ovom sukobu? Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče što e, poduzimate napore u ovoj vrlo kompliciranoj dugogodišnjoj krizi. Prije nekoliko dana ili možda tjedana e, bilo je naznaka promjene e, pozicije Zapada prema predsjedniku Asadu e, u početku je naša e, pozicija bila da se s njim nećemo, neće pregovarati, međutim sada ima naznaka da se sa predsjednikom Asadom mora razgovarati i da ga se mora uključiti u taj stojeći mirovni proces. Zanima me da li je vaše mišljenje o tome, da li je to pomoglo e, vama u vašem radu ili ga učinilo kompliciranijim. I drugo pitanje, molim da me ne shvatite krivo, ali e, dva prethodnika, Kofija, vaša prethodnika, Kofi Anan i gospodin Bohimi, e, nisu uspjela i pitam se što vi mislite da vi možete učiniti što bi bilo e, različito od onoga što su radili vaši e, prethodnici koji međutim ipak nisu postigli uspjeh. Dakle, nakon razvoja događaja na Visravnima golom, nažalost, došlo je do pogibi jednog španjolskog vojnika. O el, el fuego israelino tendemos como en posición. I ukupno 11 e, dužnosnika UN-a je poginulo od sukoba. Da li ima, dijelite zabrinutost da bi se ovaj sukob mogao proširiti na Libanon? Pogotovo uzevši u obzir ulogu Hezbollah. Isto, isto tako, tko će vam biti sugovornik s druge strane? Sirijska opozicija kako vidim stvari nema velik broj ljudi s kojima bi se moglo voditi razgovore. Glavna riječ ovdje imaju islamističke i druge snage. Dakle, uzevši u obzir situaciju e, u susjednim zemljama, li da trebate i sa njima razgovarati. Zastupnica Jala Zender. Hvala, prije svega zahvaljujem gospodinu Misturi. Dakle, postoji tračak nade u, inače je doista vrlo pesimističnom horizontu. Zahvaljujem se na svom radu, na iznalaženju rješenja. Rekli ste nam da se rješenja polako iscrpljuju ideje, no možda će doći do određene otvorenosti e, na vaše molbe da se sukob zamrzne. To je druga stvar od tradicionalnog prekida vatre i teže uspostaviti potrebne uvjete s obje strane. Kako možemo u tome pomoći? Isto tako spomenuli ste i paket pomoći. Kakav vremenski okvir za to imate? Vjerojatno ste o tome raspravili sa gospođom Mogherini. Dakle, što vam je tu potrebno u smislu podrške. Ukoliko u Alepu dođe do poboljšanja situacije, a doista se nadam da će to biti slučaj, mislite li da bi to moglo utjecati i na druga područja? Dakle, da li bi se to moglo proširiti diljem zemlje? Da li bi možda Alepo mogao postati jedan simbol koji će označiti mogućnost opravka u zemlji? Hvala vam, mm, gospodine e, Demicura. Otežali smo ovu situaciju, ali dajmo vam riječ. Zahvalan sam. Naravno, određeni broj pitanja se preklapa, njih ću pokušati sažeti, što nije slučaj s drugima, koja su sredotočila na neke konkretne detalje, ali dat ću sve od sebe. Dakle, pokušat ću odgovoriti na jedno po jedno pitanje i ispričavam se ako ne uspijem odgovoriti na sve. lepo i činjenica da je stotina ljudi nedavno poginula. To je istina, prije svega nekoliko dana. I zapravo imali smo i raketiranje e, od strane opozicije, ne vlade, i uobičajeno većina civila, e, većina civila na strada od e, napada s vladine strane. U ovom slučaju radilo se raketama sa suprotne strane. Na jednu stvar bih razjasnio. Alepo je pod dvije trećine uprave vlade, a jedne trećine pod nadzorom opozicije. Dakle, nije 100% pod nadzorom opozicije, zapravo je situacija suprotna i postoji samo jedan maleni dio kojim kontrolira opozicija, a zapravo jedna mala cesta e, i taj dio blokira. Ako pogledate ovu kartu, ako možete vidjeti iz ove udaljenosti, ova crna područja su područja Isisa. I u Alepu zapravo doista imamo jedno simbolično mjesto usprkos vrlo teškoj situaciji. No, mi smo ovdje pokušavamo se zapravo boriti protiv nemogućega. I radi se o vrlo kompliciranoj situaciji. U Alepu, dakle, dvije trećine drži vlada, jednu trećinu opozicija. Neki dio opozicije Al-Nusra je su terorističke grupacije, ali isto tako imamo i ISIS 20 km udaljen od toga. Dakle, imamo sve sastojke potrebne za pokušati zapravo zaustaviti ovu situaciju. Jer da je vlada sve preuzela, e, moglo bi doći do progona 400 tisuća izbjeglica. Zamislite da ISIS preuzme grad, došlo bi do masakra. A uz sve skupa možda i 600 tisuća izbjeglica. Zamislite da opozicija nastavi raketirati e, ili vlada. Dakle, zapravo bi pomalo došlo do potpunog uništenja grada. I vjerujte mi da ste posjetili lepo znali biste koliko on znači, što simbolično predstavlja za sve nas, ali i za Siriju. Ako ste Hams posjetili i mogu vam reći da sam ja nedavno to učinio i prošao sam kroz 21 sukob u svoje 43 godine e, na ovom poslu, uključujući Dubrovnik i sva druga mjesta gdje je došlo do ovakvog terora i nikada nisam vidio ništa poput Homsa. Potpuno, potpuno uništen grad. I to si ne možemo priuštiti. I barem bi e, trebali e, službeno pokušavati dati sve od sebe da se tako nešto ne dogodi. Lepo je e, složna situacija. Sto ljudi koje je poginulo samo pokazuje zbog čega moramo inzistirati na tome čak i ako je tako složena situacija. A sada bih vam e, rekao ono što vojno e, nazivamo e, popratnim učincima, ali postoji popratni učinci međunarodnih inicijativa, ne samo rata. Činjenica što je Lepo postao simbolom poput Kobane, sjećate se toga, nitko nije želio intervenirati i je velik broj razloga da se ništa ne učini, a danas Kobane još uvijek stoji. Zapravo jedna žena je cijeli otpor predvodila. Činjenica da je Halepo postao međunarodno pitanje barem je izbjegla to da grad bude uništen. Do prosinca smo mogli očekivati tu konačnu borbu za Alepo, no do toga nije došlo. I to je još jedan dodatni razlog kada vidimo da je ovako sto ljudi pogine da se inzistira upravo na rješavanje ovog pitanja. Dakle, Alepo, preduvjeti, nastavit ću dalje, istina je vlada Sirije kada sam dao prijedlog za smrzavanje situacije u Alepu e, počela je postavljati neke preduvjete. Neke ste spomenuli, e, primjerice preduvjet da strani borci ili otiđu ili se pridruže sirijskoj vojsci ili da polože oružje ili da opozicija prizna jedinstvo grada i kontrolu vladine strane. Teoretski govoreći, ta načela je, i jednog dana ne bismo trebali imati stranih boraca ondje. Jedan dan, bolje prije nego kasnije, ne bi trebali imati teroriste u Siriji. Rezolucija 2170 i 171. Jedan dan Sirija bi trebala biti ujedinjena, ne podijeljena. Nitko, nadamo se, ne predlaže ništa što bi ju podijelilo. Ali to ne bi trebalo biti predved za prekid borbu borbe i prekid upotrebe teškog naružanja u gradu Alepu. Dakle, radi se samo o tome kako se ti preduvjeti podstave. Da li će to biti preduvjeti ili će to biti konačne posljedice koje će u krajnjoj liniji dovesti do onoga oko čega se svi slažemo. Bez stranih boraca, bez terorizma, ujedinjena zemlja i jedinstvena vlada koja će imati nadzor nad cijelom zemljom, stabilnom zemljom. Dakle, još uvijek se raspravlja, pregovara Nitko nije rekao da će biti lako, nitko nije očekivao da će vlada jednostavno odustati od nekih svojih zahtjeva, no nastavljamo i nećemo odustati od lepa. Iran, Iran je vrlo važan, njih je jasan kao i prisutstvo, e, Bola je veliku razliku učinio u borbama prije nekoliko mjeseci, imali smo dojam da opozicija zapravo pobjeđuje. No, došlo je do velike promjene na terenu i prema svim analitičarima isto tako zbog uključenosti, velike uključenosti Hezbollaha. Da li nam je potrebna uključenost u Irana u rješenje za Siriju? Očito. Jer bez Irana, bez Južne Arabije, bez Turske i njihove uključenosti, bez Rusije SAD-a. Bez cijelokupne regije neće doći do potrebne kritične mase da se dođe do rješenja za Siriju. No, svakako Iran mora biti uključen. Moskva. Po mom mišljenju, taj sastanak je bio dobra inicijativa, jer vlada Rusije ima utjecaj na vladu Sirije i njihova uključenost i okupljanje za istim stolom vlade Sirije ima vrlo važnu funkciju. Mm, ne bi mnogi mogli pozvati sirijsku vladu za pregovore ili bi oni otišli, a potrebni su nam uključeni u pregovore kako bi se raspravilo što znači vlada sa političkim jedinstvom gdje su svi uključeni, dakle bez predvjeta, ali sa uključenosti sviju. To nije nešto što je lako činjenica da nakon sastanka nije nismo imali službenu predstavljenu Siriju, dakle poziciju, a isto tako al hatibi i neki drugi nisu bili prisutni, nije dobar znak. Ali ono što se dogodilo u Moskvi, svejedno bila, bio je vrlo zanimljiv, vrlo koristan korak u dobrom smjeru. A sada trebamo to iskoristiti iz toga proizašlo 11 točaka, o nekima se može raspravljati, neki su vrlo blizu e, dogovoru iz Ženeve. Dakle, bilo kakav zamah, za razliku od statičnog, pasivističkog, fatalističkog pristupa koji kaže čekamo kraj sukoba, e, za šest mjeseci imat ćemo 300 tisuća mrtvih, a ja ću na vijeću sigurnosti un reći da žalim što je 300.000 ljudi poginulo i pozivamo sve da se prekine borba i tad se ponovno vraćamo svakodnevici. Kairo i Moskva, dakle, nisu bili savršeni, ali vrlo korisni. I to je nešto na temelju čega se treba dalje raditi, graditi. Možda to UN treba učiniti, mi smo spremni za to, ali svaki pokret, svaki zamah je koristan. Što možemo učiniti za podržati, niste možda to postavili sami, ali i ja ću postaviti to pitanje, u vaše ime što vi možete učiniti za pomoći našem radu. Bilo bi odlično kada bi parlament, Europski parlament rekao nema vojnog rješenja i sukup u Alepu mora biti zamrznut. Borba u Alepu mora biti prekinuta. Zbog čega to kažem? kroz to stvorit će se dovoljna kritična masa kako se kroz 3-4 mjeseca ponovno ovo sve ne bi svelo na statistiku. I, kao što smo Kobano učinili, da se od ovoga učini simbol, da možemo reći što god učinili, mora postati neka granica. Ne možemo čekati još godinu dana i još 200 žrtava. Uloga predsjednika sada u budućnosti. E, iskreno, to bih prepustio Sirijcima u određenoj točki. I mislim da prijedlog e, jednog niza inicijativa koje bi mogle dovesti do vlade narodnog jedinstva koja bi uključivala sve strane, dakle mislim na alovite, na kršćane, kurde, židove, dakle na sve i naravno sunitsku većinu dakle ISIS ne bi želi biti sastavni dio toga i kako bi to sve skupa moglo dovesti do jedne ustavne revizije koja je potrebna, te zatim izbora, taj cijeli proces u kojem bi svi trebali sudjelovati, eh, a sad još uvijek predstavlja 50% stanovništva, ili barem kontrolira gotovo 50% zemlje, i to važan dio zemlje, što ne možemo ignorirati, osobito nakon četiri godine gdje vidimo čini da, da se čini da sve ostalo alternative stvaraju očaj. Na taj proces bi trebao dovesti do jedne političke situacije koja bi dovela do stabilizacije Sirije gdje bi svi bili zastupljeni. Pregovori sa ISISom. Nema šanse. Oni nikad ne bi pregovarali s nama, mi ne pregovaramo s njima, oni su teroristička grupacija, prema i dakle oni su na popisu u rezoluciji vijeća vojena. I pogledajte moju ruku. Rukovao sam se sa Sadamom Huseinom, Miloševićem, Džbulom, Engistonom i tu spominjem samo najpoznatije Učinio sam to, iako sam imao osjećaj da moja majka ne bi bila vrlo ponosna na mene, ali zbog toga što sam morao s njima raspravljati o vrste humanitarne pomoći za ljude koji su pod njihovom kontrolom u trenutku kada su oni kontrolirali određenim područjem. Dakle, iz humanitarnog stajališta smatram da e, UN uvijek može raspravljati sa bilo kime kako bi uspjeli doći do samog stanovništva. To je taj humanitarni aspekt. Politički o tome ne raspravljamo, ne pregovara se sa terorističkim organizacijama, sve što oni žele ono što su i nedavno uspjeli. Veze između Iraka i Sirije, da, one su jasne, očite, da te točke da zapravo ne postoji razgraničenje u nekim područjima između Iraka i Sirije. I sam sam prije radio u Iraku i dobro se sjećam da ono što danas nazivamo ISIS ili Daesh je tada zapravo za Hawi i nekolicina drugih koji su iskoristili veliko nezadovoljstvo, veliku frustraciju sunitske zajednice koja se tada osjećala isključenom sudjelovanja u vladi i to do te točke da su zapravo taktički se pridružili tadašnjoj Al-Kaidi. Kada stvari se nisu dogodile u smjeru kojem su očekivali, u Iraku su mnoge greške počinjene i oni su prelazili iz Sirije u Irak i natrag. Dakle, postoje važne veze i moramo se pozabaviti sa oba pitanja, osobito kada se bavimo Daeshom i Isisom. Nestabilnost u Siriji pripomoći čine nestabilnosti u Iraku i obratno. Vjerujemo li Asadu, u slučaju da dođe do pregovora, najveći problem u ovom sukobu je zapravo nedostatak povjerenja. Svakoga naspram svakoga. Nitko nikom ne vjeruje. Postoji jedan trenutak gdje se nadam da ćemo moći raspravljati o činjenici da ovaj sukob, e, da će biti potrebno imati pružiti pomoć kako bi se doista okupila ljude za stolom obje strane i stvorila jednu drugačiju Siriju. Moskva, možemo li veći broj sirijske opozicije okupiti na konferenciji? Da, možemo. Nadao sam se da će ih i više biti prisutno u slučaju bilo kakvih mjera izgradnje povjerenja. Na neki način tu smo propustili jednu priliku jer da smo imali smrzavanje sukoba u Alepu, da je ta vlada ponudila prije Moskve, vjerojatno bih smatrao da će mnogi iz opozicije e, smatrati da će biti zainteresirani jer da je došlo do određenog izgradnje povjerenja od strane vlade i da čak postoji sklonost smanjenje nasilja. Još uvijek nisam odustao od toga, smatram da to je još uvijek jedna mogućnost da se poveća zastupljenost koalicijskih partnera koji shvaćaju da postoji potreba za dijalogom, čak i sa onima protiv kojih se bore. Refugees. Sada u pitanju izbjeglica. Pitanje izbjeglica je dramatično pitanje. Neki sam dan u Ženevi razgovarao s Antonijom Gutierrezom, a broj izbjeglica prešao je broj izbjeglica u Afganistanu. Dva puta sam bio na misiji u Afganistanu. Činilo mi se da je tamo broj izbjeglica enorman, a ovdje smo prešli taj broj. To destabilizira i okolne zemlje. Libanon, zemlja u kojoj sam također radio, ima 100 milijuna e, izbjeglica. Možete zamisliti što bi SAD napravio da im dođe 100 tisuća ljudi. A u Libanonu su sada ne samo izbjeglice iz Sirije, već ih imaju puno od ranije iz Palestine. Što se tiče onoga što je rekao zastupnik Borgesio, E, ne znam puno osobno infiltriranju u izbjegličke logove terorista koji bi kasnije išli dalje. Jedino e, gdje znam e, da ima puno problema je u Libanonu, u Al-Nusri. To izaziva velik broj problema u samom Libanonu i to je također nešto što je na granici destabilizacije. Moramo to naravno pratiti većina izbjeglica iz Sirije jedni provjeravaju druge i gledaju e, tko je možda blizak vladi. Ti su ljudi otišli iz razloga što se bojali vlade. E, to su ljudi e, koji su otišli su se bojali dakle e, vlade. Radi se o ljudima koji su ponosan narod, a zapravo tu su jako poniženi. Velik broj njih je visoko obrazovan i zapravo su samo u tim e, kao izbjeglice nemaju posla. Situacija s s Irakom i Sirijom je zaista zabrinjavajuća i kogod pokušava iznaći rješenje mora e, probati naći problem. ISIS daje što je, su vrlo problematični. Nedavno je Al-Nusra optužena za slična ponašanja vezano za pojedine crkve. Ono što je jasno da se u budućnosti mora inzistirati samo na jednoj mogućoj formuli u Siriji, a to je uključiti sve. Nikoga ne treba isključiti. Trenutno kršćani se boje, baš kao i aloviti i zato međunarodna zajednica i njeni narodi trebaju jasno reći alovitima da kada će se naći političko rješenje, da će oni biti dio njega. To me dovodi do pitanja vezana za Libije. Imate pravo, moramo učiti iz prošlosti. Svaki puta kada raspravljamo o pitanjima vezanim za Siriju, onda me ljudi podsjete i kaže e, moramo izbjeći da to dođe do Libije, a zato je upravo potrebno političko rješenje i to prije nego li kasnije. Što se tiče da ah, situacije u Ženevi, da, trebalo se ranije tražiti političko rješenje, jer u protivnom ne bi ni bilo došlo do daješa ne bi to u velikoj mjeri strane e, sile bile toliko se uvukle u ovo. I sad čak i u Lepu mora se razgovarati ne sa dve ili tri fakcije, već osamnaest. Kada se bude pisala povijest ovoga doba, znači se da su neke prilike propuštene. Sada moramo naučiti pouke iz toga. Ja sam bio u Iraku i to su sada svi priznali da je najveća greška u Iraku bila ta što su se mnoge ustanove jednostavno prestale postojati e, primjerice iračka vojska i e, mnogi su prešli u neke druge redove. Prema tome, sve institucije u Siriji, uključujući i oružane snage, moraju se sačuvati kako ne bi došlo do kolapsa kao što je došlo do toga u Iraku i u još goroj mjeri u Libiji. Postoji neka kohezija među iračkom opozicijom, svi se mi tomu nadamo, a i oni se sami tome nadaju. Problem je što su ih podržavali različiti regionalni akteri koji su na njih različito utjecali. I zato oni ponekada više služe regionalnim interesima nego li vlastitim. A oni sve više i više ipak osjećaju da je došlo vrijeme da pokažu da oni nisu samo tamo da služe drugima. To se e, pokazalo i u Kairo. Jer često se kaže da u oporbi nema zajedničkog sugovornika, već seriju različitih sugovornika. To je važno, važno je i za nas kako bismo mi pokazali da imamo jednog e, sugovornika koji može biti vjerodostojan. Moramo im dati pomoć u tome. Pitanje uloge Turske. Turska je zemlja koja ima 900 kilometara granice s Daješom više manje to ide od Iraka do Sirije. Primila je milijun i šesto tisuća izbjeglica. Ta zemlja prilično pati od posljedica tih sukova, a mogu doći eventualno i do još novih posljedica. Što se tiče uloge Turske, a o tome su pisali mediji, neki od vas su to spomenuli, ja Mislim da bi Turska trebala dobro znati dvije rezolucije 2170 i 2178 gdje ona ne bi trebala e, dati e, primati strane borce niti nikako e, strane jedinice. Ali što postoji mogućnost da e, njima dođe još novih pola milijuna izbjeglica i zalepa ukoliko ali padne. Vrlo je također važno shvatiti kakvu ulogu igra Saudijska Arabija i drugi bitni dionici iz te regije. Oni su zabrinuti za situaciju u Siriji. Činjenica je da su je sunitska većina zaista devastirana zbog onoga što je zapravo u početku bilo mirni revolt, nakon toga je to postao e, nešto što je i vidjelo samo sve više nasilja i sada smo u situaciji koju sada vidimo. Na koji način kršćani i suniti mogu raditi zajedno? Moraju, to je jedini način e, jer e, ako se želi riješiti problem. Oni su nekada e, radili e, zajedno, ali jest da je e, situacija bila neuravnotežena. Pogledajmo primjer Libanona. Libanon je nevjerojatan mozaik gdje su svi pokazali mogućnost za opstanu iako imate u Libanonu čitav niz zajednica od Maronita do Hezbolaha. našli su mogućnost suživota koji nije savršen, ali postoji. Ne smijemo e, zanemariti činjenicu da Sirici imaju nevjerojatne kapacitete. Ako međunarodna zajednica ih pusti i pokušava sve primijeniti jedno vojno rješenje, umjesto da ih se pusti da sami sjednu za sto i da, paš kao u Libanonu, nađu rješenje pod pomoći međunarodnom zajednicom. Alternativa je e, veliki problemi, e, pretakanje sukoba u Jordan, u Libanon, u Libiju, u Tursku i osim svega da e, se raspadne Sirija. Ili itko otišao od Sirijaca u ISIS. Da, naravno, neki preko Al-Nusre i u Al-Nusre i u ISIS. E, u nekim regijama dio vojnih, vojne opreme i sredstava je otišlo u krive ruke, ali najveća količina oružanja koju je ISIS dobio je bio u Mosulu 85 tisuća vojnika je ostavilo na oružanje i otišlo, a otprilike 4 do 5 tisuća pripadnika Isisa i Daesha su e, otišli tamo i dočepali se vrlo dobrog oružja. Neću sada govoriti o toga koliko su i kojeg oružja uzeli, koliko su novaca oni našli kada su e, Um, kada su e, ušli u Mosu, ali to je bila ogromna količina. Jedan e, musliman sunit mislim je ispravno rekao, budućnost legitimnosti bilo koje vlade je uključivost i razvoj. Ako se pozabavite tim dvijema aspektima, uključiti sunite, šijite, kurde, E, alauite i kršćane i ako nikoga ne isključite, neće više postojati mjesta niti za ISIS, niti daješ, niti bilo koga koji će kao terorist tvrditi da je to način da se problemi riješe. Među greškama iz e, konferencije u Bonu koja se o Afganistanu je bila ta što gubitnici tamo nisu bili paštuni nisu bili dovoljno zastupljeni i zato su oni postali ranjivi i pali po talibane jer su im talibani rekli evo mi ćemo se za vas pobrinuti. Mi ne smijemo postupiti tako jer u protivnom na pladnju dajete Izisu i Daješu i sličnima mogućnost da kontroliraju situaciju. Jedno ste mi pitanje vrlo pošteno postavili. Gospodin, imate pravo. Kako možete misliti da ljudi koje zaista poštuje i koje ja i vi smatrate izvrsnim pregovaračima Kofi Annan, e, koji je dobio Nobelovu nagradu za mir, e, koji, pod kojim sam ja služio, on je e, jako uspješan i Laktar Brahimi koji je također izvrstan pregovarač. Kako to da ja mogu preuzeti tu ulogu od njih? Ne znam. Ali, nakon što radim 43 godine u njenim narodima u pitanjima sukoba i nakon 23. sukoba na kojem radim, zadnja stvar koju trebam napraviti je da njenim narodi smatraju da su nisu relevantni. To je bio problem u Srebrenici, u Ruandi i drugdje. Dakle, reći da je ovo jednostavno neostvarivo ne bi bilo dobro. Hoću li ja biti taj koji će nešto napraviti, ne znam, ali ću pokušati. U svakoj e, situaciji uvijek postoji mogućnost nešto napraviti. A e, kad sam ipak preuzeo na sebe ovu dužnost, a nakon 43 godine mogao sam si reći, znaš ajde, stani malo. Jedino što mogu reći, Daješ je postao prioritet. To je nešto koji je došao u jednu groznu krizu. Međutim, to može biti mogućnost da se svi mobiliziraju, uključujući oni u Siriji. Mi vodimo rat nekim drugima, ne, ne dajemo li time mogućnost da jedno čudovište preuzme kontrolu. Ne, nećemo mi dati mogućnost Iranu ili Saudijskoj Arabi ili, ili da li svi mi možemo iz ovog novog groznog aspekta pokušati natjeriti ljudi da razmisle o nešto drugo. Zamislite načas da dođe do zamrzavanja situacije u Alepu i da se strane međusobno prestanu garantirati i da ISIS stupi na scenu. Tu bi se međunarodna koalicija mogla usmjeriti na one koji žele preuzeti vlast u cijeloj regiji. Ali ako je svako na svoju stranu, onda ISIS može čekati kao neka velika crna ptica i kad vrijeme bude za to zrelo stupiti na scenu. Može li se sukob e, preliti na Libanon? Da, već su se znakovi pokazali za to i samo otpornost libanonske političke scene uspjela je da se to odagna. Međutim, opasna je situacija i razgovarajući s predsjednikom vlade shvatio sam da su postojali trenuci kada je toga skoro došlo. Do sada nije, ali E, izvjeći da do toga dođe u Libanonu je taj da se riješi sukob u Siriji. S obzirom na paket inicijativa u Europskoj uniji i bude li situacija u Alepu proradila, da, potrebno je da postaknemo stanovnike Alepa i drugdje ljudima reći ako dođe do zamrzavanja situacije, evo što će se dogoditi. Ali ne dođe li do zamrzavanja sukoba u Alepu i ako uspijemo u Alepu, dakle, možemo to napraviti i na mnogim drugim mjestima, zato što je ljudima svega dosta. Možda čak mogu reći i Al-Nusri u Alepu. Znate šta, ako e, svi su drugi prestali garantirati, ali vi ste ti koji spričavaju da mi dobijemo kruh, mlijeko i tako dalje, a to čak niti Alnustra ne može podnijeti. Dakle, nema niti čarobno štapića, niti reći da je to nemoguća misija. U svakom slučaju to nešto treba napraviti. U Guardianu je izašao e, smiješan članak i među najtežim e, poslovima na svijetu u današnje vrijeme napravili su listu, a moj je posao bio na šestom mjestu. Što pokazuje da je to jedan kompliciran, složen posao, ali da od njega ne smijemo odustati. Bueno, quiero darle personalmente <clears throat> las gracias por esa exposición tan clara, sin dejar ni un solo. Hvala lijepa što ste nam tako jasno sve ovo izložili. Odgovorili ste na sva pitanja naših kolega. Želim vam također čestitati. Vrlo često u našem odboru imamo puno visokih rasprava, e, ali rijetko e, čujemo tako konkretne prijedloge i drago mi je da to mogu čuti, to je dobro za sirijski narod. Sada ćemo prekinuti naš sastanak i ponovno ćemo nastaviti u 17.30.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 Vamos a dar comienzo a la sesión. Esta sesión la estamos haciendo. Nastavljamo sa sastankom. Sastanak održavamo zajednički. Sa odborom za zapošljavanje Linda McEwen je s nama i ona će su predsjedati sastankom. Imat ćemo razljeno gledišta s Janom Eliassonom, zamjenikom glavnog tajnika un Drago mi je što mogu izraziti predošlicu Janu Eliasonu. Dakle, zadovoljstvo je imati vas ovdje. će razmijeniti godišta s naša dva odbora kao što je do sada imao priliku učiniti. Pozdravljam i našeg veloposlovnika u Enu. Naše dvije institucije imaju jednu vrlo blisku suradnju, e, osobito što se tiče e, kriznih situacija i humanitarne pomoći. E, nedavno je UN pokrenuo različite inicijative i 2015. će biti vrlo značajna godina. Dakle, svi mirovni angažmani e, UN-a i također politički angažman i provedba rezolucija UN rezolucija vijeća sigurnosti e, dalje razvojni ciljevi e, UN time naznačuje svoj, svoju budućnost. Gospodine Eliasson, bit ćemo vam zahvalni ako nam e, prenesete, prikažete svoje, svoja mišljenja o ovim situacijama i svoja stajališta u vezi sa konfliktom u istočnoj Ukrajini i svoje e, mišljenje o mogućim izlazima iz te situacije. Najprije želim dati riječ kolegici Lindy McEwen, predsjednici odbora za razvoj. Hvala lijepa. E, drago mi je što danas imamo zajednički sastanak odbora AFET i odbora za razvoj. Želim izraziti dobrodošlicu gospodinu Eliasonu. Pitanje koje sa vi bavite iznimno su važna ne samo za odbor e, za vanjske poslove nego i za naš odbor za razvoj. Koliko ja znam ovdje je i e, gospođa Harting e, koja je veleposlanica EU-a u SAD-u. Kao što je već rečeno, 2015. će biti vrlo važna godina za UN. Postoje mnogi procesi koje Europski parlament vrlo e, pomno prati. Sljedeće godine u Ožujku održat će se konferencija u Japanu, potom u srpnju konferencija o financiranju razvoja potom u rujnu e, e, konferencija UN-a o razvojnim ciljevima e, globalnim razvojnim ciljevima, to je nešto na čemu intenzivno radimo već mjesecima sa kolegama iz UN-a i konačno u prosincu u Parizu E, konferencija o klimatskim promjenama. To su vrlo važni procesi koji će e, odrediti e, našu razvojnu politiku za sljedeća, sljedeće godine i desetljeća. tisuće 2015. je godina razvoja u Europskoj uniji i ono što je važno je da im to bude godina akcije, godina aktivnosti. Vaš rad kao zamjenika glavnog tajnika UN-a je ja, naravno od velike važnosti. Vi igrate ključnu ulogu i zato mi je e, zato s velikim e, zanimanjem očekujem ovo što ćete nam reći. Hvala lijepa. Velika mi je čast što sam pozvan na e, ovaj sastanak u Europskom parlamentu. Vi predstavljate e, građane Europske unije, a također i organizaciju koja je vrlo važan globalni akter. Imate jednu vrlo važnu ulogu također kad se radi o miru, sigurnosti, razvoju i ljudskim pravima i ja ću pokušati iznijeti neke ideje, odnosno reći nešto o ta tri područja. Ja mislim da danas živimo u svijetu gdje su međunarodne institucije na kušnji. Mislim da su i nacionalne institucije na kušnji i moramo osigurati to da stanovnicima kugle zemaljke damo ono što im je potrebno i što se tiče njihove sigurnosti i što se tiče razvoja ljudskih prava. Ono što je važno je pritom vjerodostojnih tih institucija koje su stvorene radi dobrobiti e, <coughs> humani, e, e, čovečanstva. Ono što uvijek nosim sa sobom u džepu je povelja Ujedinjenih naroda. E, tu se govori o tome da mi trebamo služiti narodu. To je naša e, glavna zadaća i naša odgovornost. Dakle, u tom e, u situaciji koja se mijenja Dakle, postoje nove geopolitičke, nove geoekonomske situacije, postoji eksplozija informacija i novih e, komunikacijskih tehnologija, sve veću ulogu igraju migracije, urbanizacija, nažalost također terorizam, često u kombinaciji sa organiziranim kriminalom. Dakle, pred nama su ogromni izazovi i smatram da je ogromna naša odgovornost ne radi, to, međutim, nisu to samo loše vijesti. <clears throat> Postoje i neke ohrabrujuće e, pojave, na primjer se veću ulogu igraju žene. Dakle, žene sada po prvi put u povesti preuzimaju neke uloge koje nikad prije nisu e, preuzimale. Dok sam ja bio predsjednik Generalne skupštine, izabran sam 2005. Mi smo formulirali agendu UN-a na način koji bi po mom mišljenju e, bio prihvatljiv i za ovaj visoki dom. Naime, nema mira bez razvoja, a nema razvoja bez mira. I nema ni jednog ni drugog bez poštivanja ljudskih prava. A tome bih dodao i bez poštivanja vladavina prava. To su tri neovisna elementa, ali ako je jedan od tih stupova slab, onda je cijela struktura, cijela konstrukcija slaba. Ja sam bio posrednik u e, krizi u e, e, Darfuru i bio sam svjedok toga. Dakle, ta tri područja, na njima moramo raditi istovremeno, paralelno dok sam bio student, jedan profesor je govorio da je najprije potreban mir, potom je moguć razvoj i potom su moguća ljudska prava. Ne, nije tako, sve to moramo imati istovremeno i to e, je bez toga, bez nijednog od tih elemenata nije moguće. Vidim pred sobom kolegu Kukana. E, najveći izazov i područje mira i sigurnosti je po mom mišljenju e, o, o području o kojem ste upravo govorili, a to je Sirija. Dakle, ja sad tu neću ponavljati ništa niti ulaziti u detalje, ali po mom mišljenju e, to je žarište infekcije za e, tijelo čovječanstva. Način na koji narod Sirije pati već godinama e, i ta kriza se preljeva i u susjedne zemlje, osobito u Libanon gdje sam bio prije samo mjesec dana. Svaka osoba koja, gotovo svaki, svaki drugi e, čovjek koji živi trenutno u Libanonu je izbjeglica iz Sirije. To je očito na svakom koraku a već su vidljivi i učinci užasne sirijske krize na Irak, odnosno e, užasna ekspanzija ISIS-a. E, moramo, potrebna nam je rezolucija Vijeća sigurnosti e, i posrednik Ibrahimi i Kofi Anand doista su uložili velike napore, ali nisu imali dovoljno snažne mašiće mišiće da odrade taj posao. Dakle, sada E, smo suočeni sa humanitarnim posljedicama ogromnih razmjera, sa ogromnom humanitarnom krizom. Osim toga imamo naravno i krizu u Africi gdje je najvažniji zaključak koji bi ja izvukao iz te krize u Africi je da se na to mora gledati u regionalnom kontekstu. Ja sam posredovao u Darfuru 2007. 2008. i nakon mjeseci E, aktivnosti kao posrednik, e, došao sam do zaključka da to ne mogu učiniti sam, odnosno ne mogu ništa postići sam i da ne mogu raditi samo u Sudanu, da moram ići i u druge zemlje <clears throat> oko Sudana da bih, e, da bih se mogao postići rezultat. Pogledajte bilo koju situaciju na Bliskom istoku i u Africi i vidjet ćete da ih se mora rješavati u regionalnom kontekstu. Na primjer, e, i u Demokratskoj republici Kongo imate situaciji, e, imate e, situaciju gdje kada je UN započeo politički proces, tek onda smo uspjeli postići neki napredak. Kao što ste vi već rekli, gospodine predsjedatelju, jedan veliki oblak koji je se nadvio nad nama je kriza u Ukrajini. Ne mogu skrivati od vas da je cijela atmosfera u međunarodnoj e, zajednici e, e, ovim pogođena ovim ovom krizom u Ukrajini i ja se nadam da će se da uložiti napori da se ograniči šteta, naravno problem je pomenkanje povjerenja E, i situacija je vrlo rizična za cijelu Europu i postoji velika opasnost da će se ta kriza preliti i na druga područja e, kao što se dogodilo i sa sirijskom krizom. Dakle, želim ukazati na činjenicu da moramo biti vrlo čvrsti, da se moramo pridržavati E, naših e, načela i istovremeno da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako ne bi došlo do eskalacije koja bi bila katastrofalnih razmjera. Druga dimenzija e, za koju je osobito zainteresirana, zainteresiran odbor za razvoj je naravno razvoj. Trenutno UN radi na E, tom području e, na način da pokušavamo do rujna razviti nove milenijske ciljeve. E, dosadašnji milenijski ciljevi su dobro odradili ono čemu su bili namijenjeni, ali sad dolazimo do sljedeće faze i tu nas čeka vrlo važan posao, ne samo što se tiče iskorjenjivanja siromaštva, nego i što se tiče održivosti. Mi moramo razmišljati o zdravlju ovog planeta i budućnosti ovog planeta. Možda u životu možete imati plan B, ali sigurno nemamo planet B i zato moramo kombinirati rad na iskorjenjivanju siromaštva sa radom na održivosti razvoja. To je nešto što mora biti uključeno u sve što od sad radimo. Ja također mislim da e, u to treba uključiti i vladavinu prava i važnost institucija koje e, se bave razvojem. Ja dolazim iz Švedske, Švedska je svojedobno bila jedna od najsiromašnijih zemalja u Švedskoj, međutim mi smo se razvili u jednu od e, najprosperitetnijih e, zemalja, zahvaljujući u ostalom i zahvaljujući i ulaganjima u dobre institucije i u do, dobro obrazovanje. Bitno je za našu budućnost da imamo e, institucije koje će omogućiti kontinuitet naših napora. Dakle, pred nama su veliki izazovi, ali po mom mišljenju glav, e, glavni izazov za koje možemo naći rješenja je financiranje razvoja. Postoje dobri planovi financiranja što se tiče e, pitanja klimatskih promjena, ali što se tiče financiranja razvoja, tu nemamo konkretne brojke niti konkretne e, preuzete obveze. Kao što je gospođa McKeven rekla, u srpnju ćemo imati konferenciju gdje ćemo vidjeti možemo li naći rješenja za ta pitanja financiranja razvoja moglo bi se reći da e, ulaganja u području borbe protiv klimatskih promjena su istovremeno i ulaganja u borbu protiv siromaštva, na primjer ulaganja u e, energije iz obavljivih izvora koji su od ključne važnosti, ali potrebne su nam i mnoge vrste ulaganja i moramo pogledati i neke nekonvencionalne, neobičajne, neuobičajene načine financiranja takvih e, programa i projekata. Moramo pogledati na primjer mirovinske fondove, privatni sektor, moramo razmišljati o nekim e, tokovima, financijskim tokovima koji su e, tajni postoje jasni dokazi da 50 milijardi dolara na ilegalan način odlazi iz Afrike svake godine. Dakle, to bi bio ogroman izvor financiranja kada bi se taj ilegalni odljev sredstava zaustavio. E, tu je i naravno pitanje e, prezaduženosti i pitanje poreznih oaza koje još uvijek postoje. Dakle, potreban je tu jedan širi pristup. E, to vam sve govorim jer mislim da je e, neophodno da e, odmah već sada već smo u veljači, a taj sastanak će se održati u srpnju. Dakle, ako tu ne postignemo rezultate i uspjehe, imat ćemo velike probleme u rujnu na konferenciji u Rujnu. Što se tiče ljudskih prava, u ljetu 2013. E, glavni tajnik Banki ki i ja primili smo izvješće od kolega koji su e, e, analizirali posljednju fazu rata u Sri Lanki i došli su do zaključka da je do toga došlo zbog sus, pogreške u sustavu zbog toga što nismo prepoznali na vrijeme o čemu, što se tu zapravo događa. Mi imamo e, programe e, pomoću kojih pokušavamo dati va, e, veću važnost pitanju ljudskih prava. Mi se moramo pridržavati povelje Ujedinjenih naroda. Moramo biti aktivni, ne smijemo dopustiti da dođe do zlodjela i do situacija koja mogu dovesti do zlodjela etničkih čišćenja i sličnih pojava u kriznim žarištima samo ponavljanje tih fraza međutim nije dovoljno. Ja ne kažem da ćemo to uspjeti izbjeći u budućnosti, ali barem moramo shvatiti da su povrede ljudskih prava prvi znak, to su prve vibracije tla koje moramo osluškivati jer one najavljuju veća, e, veće i e, gore događaje. Dakle, radi se o tome da je potrebno, potrebno se baviti prevencijom. mi do sada, UN do sada nije dovoljno aktivan u, e, pre, u pred u početnoj fazi konflikata i e, u postkonfliktnoj fazi. Mi smo do sada, UN je do sada aktivan samo u vrijeme akutnog trajanja konflikta. I zato mislim da je potrebna jedna reforma UN-a, mnogi o tome govore, E, i potrebna, potreban je jedan ozbiljan program preventivnih e, programa i politika kojima možemo spriječiti konflikte i krizne zone u budućnosti. Današnji svijet je takav da e, je sve sa svim povezano, nema više izoliranih E, kriznih žarišta i e, za sve rješenja možemo naći samo u regionalnom kontekstu. Hvala vam lijepa e, što ste me pozvali na ovaj sastanak. Ja se doista veselim suradnji sa Europskim parlamentom kao partnerom u budućem radu UN-a na područjima razvoja i ljudskih prava. Hvala lijepa. Hvala, možemo nastaviti s našom raspravom. Imamo cijeli niz govornika koji su se javili za riječ. Mogu dati riječ, e, mogu dati vrijeme od dvije minute maksimalno svakom kolegi, tako da vas molim da ne idete na, ne trajite duže. Zahvaljujem predsjedatelju, gospodine sam sjećam se vaš grada na stabilnost, paktu za stabilnost i trećeg segmenta gdje ste imali malo e, doista globalne odgovornosti. A kao predsjednik od, od delegacije za Ukrajinu, jasno vam je da je to od ključnog interesa mnogim zastupnicima Europskog parlamenta. Vidjeli smo dakle mno veliku uključenost međunarodne zajednice, ali malo sa strane UN-a. Također smo vidjeli glasanje prije godinu dana kada je opća skupština UN-a vrlo usko glasala o teritorijalnom integritetu Ukrajine. Dakle, uvijek postoji nedostatak konsenzusa i u vijeću sigurnosti kako bi se djelovalo. Možete li nam reći nešto više o tome što mislite da bi mogli biti mogući smjerovi većeg angažmana UN-e u ovoj situaciji, situaciji agresije naspram Ukrajine i što bismo mogli očekivati u budućnosti jer imamo iskustvo kao što ste spomenuli, u sukobima, da je vrlo teško iznaći obuhvatna rješenja u ime nas naroda, kao što ste rekli. Zahvaljujem, zastupnik salom. Hvala vam, gospodine Eliasson. Hvala na vašem dosadašnjem radu i tome što ste nam predstavili kako je potrebno raditi na korist onih koji je potrebna naša pomoć. Imam dva komentara. Jedan je nedostatak financiranja do kojeg je došlo u posljednje vrijeme kada se moramo nositi sa humanitarnim krizama. I to u trenutku kada dolazi do velikog broja, sve većeg broja znatnih kriza diljem svijeta koje zapravo dosežu najveće razmjere. Zamrzavaju se ili nestaju programi za pomoć u hrani, isto tako i za stambeno zbrinjavanje i želio bih čuti poruku od UN-a koju moramo prenijeti državama članicama kako bismo mogli od njih dobiti veću obvezu za dodatno financiranje kako bi se mogle financirati ove humanitarne krize. Drugi komentar se tiče važnosti koju ste e, spomenuli dobrih institucija. To je vezano za reformu sustava UN-a demokratsko upravljanje, dakle kriterije demokratskog upravljanja i stabilnog upravljanja. Sve je više i više nestabilnih vrada diljem svijeta što dalje uzrokuje siromaštvo isključenosti isključenost. Sljedeći govornik. Hvala vam što ste nas pridružili, gospodine Jellison. Dvije, dva kratke komentara imam prije svega. Pitanje koje je vaše mišljenje što se tiče događaja 22. Eh, siječnja, gdje ljudi eh, se bore protiv govora mržnje na internetu. Isto tako rekli ste da su kršenje ljudskih prava prva indikacija da nešto ne ide kako bi trebalo, ne mogu se nego složiti s vama. Dakle, što mislite o događajima u Venezueli? Dakle, zemlji koja je članica Vijeća sigurnosti un tamo dolazi do kršenja ljudskih prava i vojska je ovlaštena e, upotrebljavati municiju protiv demonstratora. Loh Lohbiler. Hvala vam predsjedatelji, zahvaljujem i našim gostom na izjavama. E, Pripremajući se za ovu raspravu dobili smo dokument u kojem također piše da nam možete nešto reći o trenutnom stanju provedbe rezolucije UN-a 1325. E, mislim da je to vrlo važna rezolucija koja se bavi ženama, mirom i sigurnošću. E, kaže također da je završena jedna studija utjecaja koja je otkrila neke pozitivne stvari, ali isto tako zaključila da je UN daleko od ostvarenja uspjeha u zaustavljanju e, rodno orijentiranog naselja u sukobima, područjima gdje su sukoba i isto tako rješavanja problema izbjeglica. Možete li nam nešto više reći o toj studiji i gdje biste mogli trebati podršku Europske unije kako biste postigli bolju implementaciju? Zastupnica Gomeš. Dobrodošli ja bih vas pitala, jeste ipak vi e, zamjenik glavnog tajnika un kako stojimo s reformom vijeća sigurnosnog. Dakle, sjećam se da su ljudi govorili o jednoj radnoj skupini koja nikada neće prestati raditi. Premijer Nizozemske je upravo spomenuo ovaj problem i to s pravom. I mislim da bi Europska unija mogla zapravo malo pokrenuti taj proces koji je od ključne važnosti. Sirija je najbolji primjer potpune blokade u vijeću sigurnosti i to je doista strašna kriza sa sežnim posljedicama. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, e, slažem se s vama o potrebi e, radnje, rad, suradnje s Afrikom e, po pitanju nezakonitog financiranja koje uzgled često prolazi kroz naše europske banke. To smo također i spomenuli u našem izvješću o ljudskim pravama i korupciji prošle godine. I nadamo se da će to e, UN također malo pogurati kako bismo mogli vidjeti kada ćemo se baviti implikacijama Lux Leaksa, e, da li ćemo se također i uhvatiti u koštac sa time e, zajedno sa našim e, kolegama iz Afrike i drugih zemalja u razvoju. I za kraj, što se tiče vašeg pristupa prevencije i priznavanje neuspjeha UN-a, primjerice u Šrilanki, također bih istaknula i Libiju. Mislim da postoji velika odgovornost država članica Europske unije u Libiji, ali to je i odgovornost UN-a jer je to bio potpuni neuspjeh UN-a da se prepoznaju ključna pitanja sigurnosnih struktura kojima se morala pozabaviti međunarodna zajednica. Nije se moglo pretvarati da smo imali stvarno vojsku, policiju u Libiji kad nismo imali i zbog toga se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. A takav je pristup potreban zemljama koje UN i Europska unija doživljavaju kao nečije pulene i u kojima zapravo postoje velike diktature. Tu primjerice i Etiopiju Podrazumijevamo gdje je potrebno mnogo toga razmotriti kako bismo doista ozbiljno mogli početi raditi na prevenciji. Zahvaljujem, zastupnica Haptala. Hvala vam, zahvaljujem gospodine Eliasson na vašem inspirativne prezentaciji. Vjerujem da je vaš entuzijazam doista nešto što nam je danas potrebno u izgradnji boljeg svijeta. Također znam da ste eh, vi bili vrlo važni u promoviranju vladavine prava u međunarodnom okviru eh, održivih razvojnih ciljeva. I interesira me kako taj aktivnosti napreduju i tko su oni dobri i loši momci u toj situaciji. Vjerujem da je vladavina prava ključna za održive razvojne ciljeve, jer mnogi problemi su zapravo vezani uz nedostatak odgovornosti, nedostatak transparentnosti, nedostatak vladavine prava. Dakle, ako biste mogli malo više reći o tome kako najbolje obraniti vladavinu prava u budućem okviru razvoja. Zahvaljujem, zastupnik Štir. Zahvaljujem na informacijama gospodine Alesson. Naglasili ste važnost e, inkluzivnih institucija za razvoj. To potpuno podržavam. U novom globalnom razvojnom okviru imamo jedan održivi razvojni cilj o inkluzivnim institucijama. Istodobno, voljeli bismo da novi okvir bude univerzalan, da, dakle, ne bude primjenjiv samo na zemlju razvoj već na sve države članice UN-a i ovdje vidim određeni izazov jer neke vrlo prominentne članice, neka rastuća gospodarstva, e, gospodarski, ekonomski rast, no u smislu izgradnje inkluzivnih institucija zapravo nazaduju i pokušavaju isto tako izvesti ovaj model u druge zemlje. Vi imate veliko iskustvo u tom području kako se nositi s tim izazovom u okviru UN-a. Zahvaljujem zastupnik Panceri. Hvala. Hvala što ste došli na naš sastanak. Zanima vaše mišljenje na dvije teme. Političke i geopolitičke promjene utječuju na gospodarske i socijalne procese kako na regionalnoj tako i na međunarodnoj razini. A velik broj sukoba su zapravo posljedica nekih e, starih referentnih točaka. Do 1989. godine imali smo bipolaran svijet, a nakon toga smo u određenoj mjeri SAD-u dali neku vrstu e, uloge demokratskog misionara. Oni sada to rade manje, ali sada nedostaje referentna točka. To sada Europa nije nije toliko su niti Ujedinjeni narodi, a čini se da na regionalnoj razini ostaju otvorena pitanja i trebamo imati neke nove dinamike koje sada još nisu dovoljne. Mene zanima koja je uloga Ujedinjenih naroda i kako može raditi na potrazi novih referentnih točaka. Nadalje, postoji e, kontradikcija s kojom ćemo se morati nositi. Kaže se da prava treba e, pratiti i razvoj, ali velik broj država mora iz ekonomskih razloga žrtvovati pitanja e, vezane za prava, kao što je to slučaj na primjer s Kinom. A e, eto, Ujedinjeni narodi traži da se radi na pravima i na razvoju. Imam ja jedno pitanje, ono se tiče nečega što snima moju zemlju, a to je misija u zapadnu Saharu. Vjerujete li da će doći do točke gdje će poznati referendum o samoodlučenju konačno se moći održati e, kako bi bila dovršena dekolonizacija Zapadne Sahare. Zastupnica se sljedeća ima riječ. Hvala vam. E, ja sam željela postaviti neko pitanje o preventivnom radu za sprečavanje sukoba, no vrlo mi je bilo drago čuti da ste i sami to spomenuli kao važan dio svog posla koji vjerujem da će postati još važniji u budućnosti. Dakle, moramo djelovati prije izbijanja sukoba i smatram da je vrlo pozitivno što ste i taj aspekt i sami naglasili. Govorili ste o navisnom panelu na visokoj razini koji ima zadatak e, razmatranja upravo tog pitanja, preventivnog rada, kako bi se mogli sukobi sprečiti u ranoj fazi. No postoji još jedna tema koju ste spomenuli, a to je da nemamo plan B. Dakle, ponovno govorimo o preventivnom radu i kada gledamo Arktik, čini se da postoji jedna, jedno naticanje za resursima e, što bi također moglo biti povezano sa rezultatima klimatskih promjena. Bilo bi dakle vrlo cinično e, zateći se u položaju da klimatske promjene uzrokuju stvaranje daljnjih klimatskih promjena. Vidite li u budućnosti mogućnost zaštite Arktika? E, Antarktiku smo već zaštitili, ali to nije slučaj s Arktikom. I to je pitanje koje mislim da bi također trebalo biti e, češće. Zahvaljujem zastupnje Pereira. Hvala vam predsjedatelju. Pozdravio bih e, zamjenika glavnog tajnika. Jedna tema koju ste spomenuli bila je financiranje razvoja. Ja sam izvjestitelj parlamenta o pitanjima financiranja razvoja u razdoblju nakon 2015. Spomenuli ste neke konkretne obveze, neke statistike, dobro rješenje za budućnost, a moje pitanje onda što doživljavate uspjehom konferencije u Adisu Abebi. Što će biti ta dobra rješenja? E, konferencija nije daleko u srpnju i koja je vaša procjena očekivanja doprinosa Europske unije cjelokupnom procesu. I kakve ste signale do sada uspjeli e, detektirati? Koji drugi važni partneri, dakle najveći donatori, Smatrate li da bi moglo doći do uspjeha u tim, e, u tim važnim konferencijama o budućnosti financiranja zemalja u razvoju? Zahvaljujem, zastupnik Buhner ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine Lijesa, što ste došli na ovaj sastanak i spremni ste odgovoriti nam na pitanja. <clears throat> Obilješavamo desetogodišnji jubilej rezolucije 1025 kao sigurno kao što sigurno znate e, situacija žena u mnogim zemljama dramatično se pogoršala u prošlo vrijeme e, nekoliko stotina tamilskih E, žena i djevojaka žrtve su silovanja e, na Šrilanki u e, Egiptu sve je više nasilja protiv žena osobita protiv kršćanki gdje ih se otima i ako se ne isplati otkupnina onda ih se ubija i njihovim organima trguje se njihovim organima UN to čini se ignorira, odnosno ne poduzima ništa, ne znam koliko vi osobno tu činite, ali možete li nam reći nešto o tome? Hvala vam svim kolegama što su dakle poštivali svoje dodijeljeno vrijeme, što znači da smo dobri s vremenom i gospodin Adesan može dobiti riječ za odgovor. Hvala vam lijepo. E, neću u potpunosti e, moći odgovoriti na vaša vrlo važna pitanja. E, Znam se da to neće pokvariti večeru. Pokušat ću biti sažet, kratak. Angažman un u Ukrajini. Nažalost, on nije toliko snažan koliko bismo voljeli opisao sam im probleme rezoluciji Vijeća sigurnosti o Siriji, a to sve vrijedi pa još više za Ukrajinu. No, već ste imali e, to važno glasanje na Vijeću sigurnosti gdje je potpuno jasno e, bilo e, koje je pitanje teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica. I to je bila jedna jasna izjava o pitanju Krima. Glavni tajnik i ja naravno uvijek smo otvoreni. Ja sam sam posjetio početkom ožujka Ukrajinu tijekom same krize prije događaja na Krimu. A glavni tajnik je u kontaktu sa vodstvom kako sa strane Ruske federacije, tako i sa strane Ukrajine. I mi smo više nego spremni e, odigrati svoju ulogu ukoliko dođe do potrebe za e, posredovanjem koje će priznati obje strane i drugi važni dionici u Europi i drugdje mi smo spremni preuzeti tu ulogu. U međuvremenu, naravno, bit ćemo aktivni na humanitarnom frontu gdje već imamo velike programe, ali sve veće probleme i naravno sa nadziranjem ljudskih prava, čime ćemo se dalje baviti. U uskom suradnji smo i sa ses u veću, No, to isto tako pokazuje i ograničenja u kojima se UN može zateći u nekim situacijama kada nemamo e, zajedničku aktivnost vijeća sigurnosti ili smjernice. Humanitarne krize e, čine ogroman dio našeg programa, resursa, a isto tako i država članica UN-a. Cijenim vaše pitanje i nadam se da ćete moći odaslati jednu poruku solidarnosti svojim biračima, svojim zemljama. U svijetu postoji ogromna patnja. Kada sam prošli prosinac posjetio Libanon, program prehrane, World for Program je morao prekinuti dijeljenje hrane ljudima koji preživljavaju od toga na svu sreću uspjeli smo to prekinuti, e, izbjeći tu opasnost, ali to lijepo pokazuje kako stvari stoje. Ja sam kao mm, koordinator radio u un pri Valerie Amos i kada sam bio koordinator za hitne situacije, znam da smo obično 70% e, e, poziva za financijsku pomoć dobivali a sve danas između 30 i 50% naših potreba što uspijemo pokriti smatramo vrlo uspješnim. Ako pogledamo Siriju i situaciju u njoj i u susjednim zemljama, mislim da je ukupna cijena 78 milijardi dolara. I to je izuzetno. Dakle, moramo mobilizirati, mobilizirati naše resurse, ali izaći iz tih situacija i uhvatiti se u koštac sa uzrocima, a ne upasti u tu beznadežnu trajnost Eh, ovakvih humanitarnih situacija, već se pobrinuti da se situacija nastavi, da ljudi nastave sa životinjem Sa životima. Dakle, imamo milijardu dolara koje trošimo samo kako bi ljudi mogli preživjeti. A moramo im omogućiti normalizaciju života, povratak u njihove domove, dakle vezu između humanitarne pomoći i razvoja i pružanja pomoći. Inače, nema nade. I vaši glasači, porezni obveznici, teško će moći pokriti troškove tih izuzetnih eh, iznosa. Hvala vam svima na podršci za e, rad na kvalitetnim institucijama. Za mene je to od ključne važnosti i istaknuli ste jedan aspekt koji ima veze sa odnosom između kvalitetnih institucija i stabilnosti. Dakle, istaknuli ste činjenicu da zemlja sa slabim ili čak i bez institucija u mnogim sektorima bi bila jedna slaba zemlja, čak u nekim slučajevima i propala zemlja. I ukoliko ste takva zemlja, također ta će zemlja postati vrlo opasna, jer se javlja prijetnja građanskog rada, građanskih neposluha, a u današnjem svijetu i regionalnih kriza. To najbolje što jedna zemlja u današnje vrijeme može napraviti je jednostavno da se pobrini za vlastite građane, da bude uključiva i da ima ustanove koje jamči ljudima dostojanstven život. To je najbolji način da se zajamči mm, mm, mir i sigurnost na međunarodnoj razini. Rekao bih i, i nešto drugo, međunarodna rješenja, međunarodne formule, nešto na pitanju klime, dobra e, međunarodno rješenje je u današnje vrijeme nešto što je u nacionalnom interesu svih naših zemalja. Dakle, dobro rješenje pitanja na svjetskoj razini E, to je nešto što je interesu svake pojedine države. Kada bi se tako gledalo, možete misliti kako bi izgledao naš svijet. Kada bi svi parlamenti, kada bi e, svi uvodnici u novinama to rekli i kada bi to svi građani na ulicama govorili da je sve to u nacionalnom interesu. E, vi to osobno radite zapravo u ovoj zgradi i to je nama potrebno. Ne mogu dovoljno reći e, o tome zato što to gledam iz daleka, nisam dovoljno stručan niti upoznan s pitanjem e, kaznenog dijela mržnje putem interneta. Rekao bih da je to povezano s pitanjem slobode govora, poštovanja, kultura, tradicija. Ne treba raditi kako bi se izazvale ekstremističke reakcije, ali ne mogu ulaziti u detalje jer nisam dovoljno upoznat. Ista stvar vrijedi i za pitanje Venezuele. Ne pratim dovoljno situaciju u toj zemlji. Venezuela je u e, vijeću sigurnosti i e, imala je veliku e, bazu birača koje su je izabrali u vijeće sigurnosti. Ona ju je izabrala dakle da e, predstavlja Latinsku Ameriku kao što je rekao novi povjerenik za ljudska prava u Ženevi. Nadamo se da će vijeće za ljudska prava i dalje e, dobiti veći značaj. Ja sam bio jedan od onih koji je pregovarao ustanovljavanje vijeća za ljudska prava. Nije bilo lako i Sjedinje američke države nisu bile zato, ali sada nakon mnogih posebnih izvješća i drugih djelatnosti taj, to vijeće je zaista dobilo neki respekt. A što se tiče 1325, nemojte recimo želim da ja sam zaboravio o tome govoriti to moram moliti kolegicu iz Švedske. Mi zaista jako puno radimo na tome da e, žene trebaju igrati ulogu koja im pripada. E, naročito u zonama sukoba. Mi upravo uspostavljamo sada reviziju e, rezolucije 1325 Došlo je do malo napredka, međutim puno premalo napretka. Ja sam u šest različitih sukoba bio posrednik i nikada u tim delegacijama nije bila niti jedna žena, ali ja sam uvijek imao sa mnom neke žene koje su e, bile e, u e, u mom pregovaračkom timu. Međutim, žene s druge strane često, recimo iz Libije i Sirte su pregovarale, nažalost kad su se vratili kući, zato su platile e, ceh. Ali sustavno nasilje nad ženama je nešto što je dio rata i to je apsolutno ratna dimenzija koja je grozna. A trenutno postoji ogromno brutalno djelovanje među ekstremističkim skupinama, kao da se natječu u tome. I mislim da je to namijenjeno tome da se izazove strah. Te grupe žele da se mi bojimo, da se stalno osvrćemo i gledamo koje je iza nas. Njihova je namjera da se vrijednost i ljepota naših demokratskih društava smanji, zove da mi reagiramo pretjerano i na taj način ne e, se, ne ponašamo kao netko ko dolazi iz ovih društava za koje se svi mi zalažemo. To je zapravo velika provokacija. Reforma vijeća sigurnosti, to je vrlo osjetljivo pitanje kada se, ja sam u tajništvu i zato mi je teško govoriti o e, reformi vijeća sigurnosti. Mogao bi o tome govoriti kao bivši zamjenik predsjednika vlade, e, e, zamjenik ministra vanjskih poslova Švedske, ali u ovom sadašnjem poslu teško je to reći. Što se tiče vijeća sigurnosti. Mislim da ono mora biti više reprezentativno, više održavati svijet koji predstavlja. Drugo, mislim da vijeće sigurnosti mora napraviti više nego li što su radili za vrijeme hladnog rata. Naravno, nadam se da nećemo ponovno imati hladni rat, ali mislim da vijeće sigurnosti mora biti mjesto za pregovore. Ako vam netko da pravo veta, onda vam je međunarodna zajednica dala dar. Pet zemalja su dobilo to na dar od e, svih drugih zemalja članica. Međutim, to je i obaveza da se zalažete za zajednička rješenja. Međutim, korištenje veta je u izvjesnom smislu znak poraza. Ako koristite veto, to je jednostavno rezultat činjenice da se nije moglo dogovoriti oko neke rezolucije. I zato mislim da vijeće sigurnosti mora izaći iz sindroma hladnog vrata i da se treba prestati smatrati da je veto normalno stanje. Ne, mi moramo se zalagati za dogovoreno rješenje, ne smijemo od njega odustati. Ako mi dopustite šalu, u ovoj uvaženom domu, rekao bih primjer katoličke crkve kada se bira. Papa nije loš. Oni eh, kardinale zatvore u Siktinsku kapelu, a uspjeli su tek kada se pojavi bijeli dim. To je interesantan model, neću više praviti usporedbe. o e, nezakonitim tokovima financiranja. Hvala na toj podući. Zaista mislim da je sramota da 50 milijardi dolara stalno odlazi tako u Afriku svake godine. Mi stalno govorimo o potrebama financiranja. Što se tiče prevencije, Libija se trenutno nalazi u zaista teškoj situaciji. Žao mi da nismo više napravili preventivno situacija se još može i pogoršati. Pregovori se vode u Ženevi, pregovara gospodin Leon koji je nekada radio za Evropsku uniju. Nadam se da će više ljudi se da će više ljudi prionuti tom procesu, ali problem je što ima puno ekstremnih pokreta koji u tome sudjeluju i zato će nam biti nemoguće ostvariti dio toga. Osim svega, nadam se da će Europska unija i dalje pokušati raditi na odgovornosti zaštite ono što je usvojeno 2005. godine. I to je nešto sam spomenuo u uvodnom izlaganju i zaista želimo vašu podršku. Što se tiče pravne države, Pravna država ima mnogo oblika. 25. rujna 2012. godine u Ujedinjenim narodima održao se sastanak na vrhu 44 šefova država i vlada bili su na tom sastanku i rekli su da je pravna država nešto što je na čelu i e, programa e, i to ne samo pravna država, već i ljudska prava. Tu uključuje jako mnogo toga, borba protiv korupcije, prava žena, prava djece, dobar pravni sustav. Iznenađujuća je činjenica na svijetu ima na stotine tisuća ljudi koji jednostavno ne postoje. Ne mogu dokazati da postoje. Što znači da ne mogu glasati, da se ne mogu nikad nje prijaviti nemaju izvod iz matične knjige rođeni. Evo, to je pravna država. Teško mi je shvatiti zašto neko u tome vidi pitanja gdje se sjever o, suprotstavlja jugu. Ne, radi se o ljudskom dostojanstvu, dostojanstvu života. Na nekim se stvarima treba stalno raditi. Jer demografske institucije pravne države su one što, koje su bitne. Ne, bitno je imati institucije, a pravna država je jedan je od tih aspekata. Perspektiva ljudskih prava u današnjem svijetu moramo priznati i ljudska prava i moramo znati da su to i e, ekonomska i socijalna prava. Neke afričke zemlje kada one govore da su ljudska prava, e, samo deklarativna prava. Ne, to su također i ekonomska i socijalna prava. U današnjem svijetu postoji veliki rizik da se pojavi novi jaz, da se pojavi jaz između sjevera i juga. Ne, podsjetimo se ljudskih prava, prisjetimo se da su ljudska prava univerzalna prava, uključujući i socijalna i ekonomska prava. Pitali ste o vrlo važnom pitanju polarnom, višepolarnom regionalnom odnosu na globalni svijet. Mogli bismo sad vremena o tome razgovarati. Mislim da je potrebno imati sustav gdje prihvaćate odgovornosti na svim razinama. U zemlji postoji lokalna razina mnoge zemlje koje sada imaju probleme nisu dovoljno inkluzivne. Oni e, ne priznaju periferiju, ne znaju da imaju periferiju, manjine i tako dalje. Multinacionalna koje ste vi razina, kontinentalna, dakle Europa, ali postoji i jedna globalna svjetska razina. To je nešto važno za sljedeću generaciju ciljeva, dakle oni moraju uključivati sve te razine, svjetsku, regionalnu, nacionalnu, lokalnu, sve te razine moraju biti uključeni. Mi, ako želimo bolji svijet, moramo znati da su naše odgovornosti na svim razinama. Ja ne želim u narode koji će biti e, nešto što će upravljati svijetom. Ne, Ujedinjeni narodi mogu predvoditi u nekim pitanjima. Ali, ali recimo kada govorimo o ekonomiji, nije su potrebni narodi, potrebna nam je Svjetska banka, potrebna Međunarodni monetarni fond, potrebne su nam e, države i institucije u državama. Evo, to je to. Ja sam bio profesor na sveučilištu u Upsali, previše govorim, ne pra, slijedim pravila, ali mislim da sam više manje odgovorio na pitanja. Ako imate nešto još da pitati, ako ne, mislim da ću ostati ovdje. E, hvala vam puno. E, mi e, naše sastanke moramo završiti na vrijeme zbog prevoditelja koji već e, rade velik broj sati. Radimo e, na ovome, dakle, vi ste nam govorili o jako velikom broju tema, ne možemo izvući zaključke iz svih tih tema, ali upravo smo počeli 2015. godinu Nismo je baš dobro počeli kao međunarodna zajednica, terorizam u Parizu, kriza koji dalje traje u Siriji, problemi na Bliskom istoku, u Iraku, e, kriza koji dalje traju u Africi, u Demokratskoj republici Kongu, u e, Južnom Sudanu. Zatim ima toliko stvari gdje nedostaje sredstava za financiranje. Ali ovo što ste nam vi rekli jest da se vi zaista založete za to i da ste se angažirali da se bavite tim problemima. A činjenica da e, je ljudima potreban dostojanstven život, jer o tome se sve radi. Nisu bitne rezolucije ili 17 ciljeva ili 169 mm, e, malih e, E, zadataka i tako dalje. Jer ono što je bitno da imamo institucije radi ljudi kako bi oni mogli dostojno živjeti na našem planetu. I drago nam je da imamo ljude poput vas koji nas zastupaju u Ujedinjenim narodima u ime odbora za vanjske poslove i u ime odbora za razvoj. Hvala što ste došli na naš sastanak i e, drago nam je da ćemo s vama i s drugim kolegama iz Ujedinjenih naroda nastaviti raditi jer imamo vrlo dobre radne odnose. Hvala lijepa. I za kraj ću najaviti da ćemo održati 9. E, veljače u 19 sati u Sraburu i sastanak odbora, a 23 veljače imat ćemo redovni sastanak. Dakle, vidimo se ponovno 9. veljače u Strasburu.